Okay, good morning everybody. Good morning. I think um, maybe we can um, can make a start on our vote. Dobro jutro, možemo početi sa glasovanjem. Imaju li svi svoje kartice? Jučer smo se dogovorili da ćemo prvo ići sa 15. točkom dnevnog reda, zato jer naš izvjestitelj mora otići na drugi sastanak, znači počinjemo sa točkom broj 15. No, prije toga da vidimo rade li uređaji. Otvoram glasovanje. People just test the vote. Has everybody voted? Not quite. Yes, they have now. Thank you. Vote closed. Zatvoram glasovanje. That's fine. I sve radi, to je u redu. Imali smo raspravu o tome jučer. Ne znam želi li gospodin Zahradil još nešto dodati. Imam još jednu najavu u vezi sa popisom. Zeleni su zatražili glasanje po dijelovima na e, posljednjoj rečenici amandmana 18. Dakle, imat ćemo odvojeno glasovanje, neće se ne razmatrati, nego ćemo imati glasanje po dijelovima o posljednjoj e, rečenici amandmana 18. Evo, imamo dosta kompromisa, tako da je uglavnom sve jasno i jednostavno. Kompromis 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Prelazimo sada na amandman 7. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 8. To je za, protiv, suzdržani. Čini se da je ista većina, dakle usvaja se. Amandman deveti, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da imamo istu većinu, no ipak provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. amendment 9. Amandman devet. Zatvoram glasovanje i usvaja se. Imamo veću većinu. Kompromis broj 2, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17, 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 18. o kojem sam govorila, dakle imamo samo posljednju rečenicu. Vjerujemo da ljudska prava imaju prednost nad e, odredbama o ulaganju i e, trgovini. Dakle, samo o tome otvoram glasanje. Ne, ispričavam se, ne, podizanjem ruku, tko je za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. Otvoram glasovanje, manu 18. Everybody, every vote closed. Zatvoram glasovanje i usvaja se. Amendment 19, there's split vote. First part of 19 po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, amandmana 19, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje, amandman 20. Zatvoram glasovanje i usvaja se amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 30 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 31. amandman, otvoram glasovanje. Everyone vote, vote closed. Zatvoram. And that's rejected. Odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pedeset sedam za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 57, Otvoran glasovanje. Mislim da je odbijeno, ali nisam sigurna. zatvoran glasovanje i odbijeno. 58. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 64. Otvoram glasovanje. The vote is closed and it's rejected by... Odbija se. Bilo je izjednačeno, dakle odbija se i sada završno glasovanje. Has everybody voted? Everyone has voted. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. I usvaja se čestitam gospodinu Zahradilu. Hvala svima, onima koji su radili na kompromisima, tako da smo imali vrlo jednostavno glasovanje. Okay, colleagues, we're now going to item. What item is it? 12. 12. 12. točka dnevnog reda, preporuka za 71. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, izvjestite za mišljenje gospodina Pao Varinen. Počinjemo sa kompromisom 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman treći. Imamo usmeni amandman za, protiv, suzdrani usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdrani provjerit ćemo. Amandman četvrti, otvara glasovanje. The Zatvoram. Odbija se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset za, protiv, suzdržani, usvaja se. Gospodine Preda, ide vam dobre. 11 za, protiv, suzdržani usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. 12. amandman, otvoram glasovanje. Has everybody... closed. Zatvaram. Odbija se. 13. amandman za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. 13. amandman, otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram glasovanje, usvoja se. 14. amandman za, protiv, suzdržani. Mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Voted. Jesu li svi glasovali? Vote closed. Zatvaram. Usvaja se. So we vote on the final, final vote. I završeno glasovanje o mišljenju elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno velikom većinom. Hvala, gospodine Varinen. točka broj 13 dnevnog reda. Glasovanje o ribarstvenom sporazumu. Nemamo amandmana, idemo elektroničkim putem o e, cjelokupnom mišljenju. Otvoram glasovanje. Dakle, sporazum o partnerstvu o održivom ribarstvu. otvoram glasovanje. Usvaja se velikom većinom. Hvala gospodinu Korao. Ispričavam se samo trenutak. Imamo dva sporazuma o ribarstvu, dakle ja sam tu pogriješila. Evo sad smo glasovali o 14. točki dnevnog reda je mišljenju gospodina Kora, sad trebamo glasovati o točki broj 13, sporazumu sa Liberijom. Marija Hojbuh je izvjestiteljica na Injacija Korao. Mislila sam da je samo jedan sporazum o ribarstvu danas, ali imamo dva. Dakle, nema ni tu amandmana elektroničkim putem o točki broj 13, sporazum s Liberijom, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. I usvaja se. Hvala Marija. I sada idemo No, we have one. Which one now? I think we've got another one. No, here no, we've got, we've got the next. E, e, e, e, e yeah, yeah. The peace support operation. Item 16. Yeah. yeah. Okay, we're going to item 16 next. Točka 16. Operacije za potporu miru, saradnja Europske unije sa Jedinim narodima i Afričkom unijom. Gospodin Varinen je izradio mišljenje. Imamo amandmane. Amandman broj 1 Davora Štira za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 2 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 2. Ne, usvojeno, jasno je. Amandman 7 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. The vote is closed and is carried. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote closed. And is carried. Zatvaram glasovanje. Amandman peti za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman četiri za, protiv, suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman četvrti. Otvoram glasovanje. The vote is closed and it's rejected. Amendment 3 in against, abstentions, Za, protiv, suzdržani, usvajac, Amandman 10. Za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Everybody voted. Vote is closed. It. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 15. amandman. Otvoram glasovanje. Mislim da je usvojeno. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. Glasujemo samo o posljednjoj rečenici. Amandmana 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Prvi dio amandmana 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, ista većina, Usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 25. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, oprostite, od dva dijela. Prvi dio amandmana 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Has everybody voted? Yeah. Vote closed. Zatvoram. Usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I na kraju amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Cijelo mišljenje s izmjenama i dopunama, Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno velikom većinom. Hvala, čestitam gospodine Varinen. I sada 17. točka dnevnog reda, a to je naš doprinos predlogu odbora NV o epidemiji virusa Zike. Imamo samo četiri amandmana. Prvi amandman jedan za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 1, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 2, Davora Štira i tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4, za, protiv, suzdržani, odbija se. Rezolucija cijelosti, elektroničkim putem. The vote is open on the... otvaram glasovanje. Everyone voted, the vote is closed. zatvaram Usvaja se. I time zaključujemo na vrijeme naše glasovanje. Bili smo brzi, tek je 9.30, imamo saslušanje, ali mislim da ono počinje u 10 sati. Znači sada imamo pauzu. Molim vas da se vratite na vrijeme. Imamo važno saslušanje o univerzalnom zdravstvenom sustavu koje počinje u 10 sati. Hvala.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

Hvala Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi kolege, dame i gospodo, počnimo sa našim panelom e, Univerzalni zdravstveni sustav. Dobrodošli na saslušanje koje je organizirao naš odbor za razvoj. Moje ime je Norbert Noiza. Ja sam član ovog odbora iz grupe socijalista demokrata. E, mi e, promoviramo e, podršku univerzalnom zdravstvenom sustavu uključujući adekvatno financiranje zdravstvenog sektora i osiguranje e, ljekova, pristup ljekovima koji su e, koje je moguće platiti. To naravno znači i rad u partnerstvu sa svim dionicima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 E, odbor, za, odbor TV organizirao je ovo saslušanje e, koje će se sastojati od tri panela ljudski resursi u zdravstvu e, a svaki od njih moderi, predsjedavat će članovi ovog odbora. Ja ću predsjedavati prvim panelom, a moje kolegice Eleni Harus i Lola Sanchez e, predsjedat će drugim i trećim panelom. Dopustite da poželim dobrodošlicu našim stručnjacima koji su e, predstavnici e, različitih elemenata rada na univerzalnom zdravstvenom sustavu, gospodin Jan Pela iz e, DG Devko Evropske komisije, gospodin Emanuele Nanini, e, gospodin Kristof e, Penn, gospodin Matthew Jovet, gospodin, gospođa Hillary June, gospodin gospodin Rohit Malpani, gospođa Prija Madina i gospodin Pietro Van de Gor iz Europske komisije. Želim insistirati na potrebi da se strogo pridržavamo vremenskih ograničenja. Ovo je vrlo zanimljiva tema, imamo veliki broj e, kvalificiranih e, stručnjaka i mnogo tema o kojima želimo razgovarati, ako želimo imati dovoljno vremena za e, razmjenu mišljenja, moramo se pridržavati vremenskog ograničenja. Sada počinjemo sa prvim panelom. E, fokus prvog panela je e, važnost ljudskog faktora u stvaranju univerzalnog zdravstvenog sustava a to ovisi o cijelom nizu faktora. Naravno u prvom redu o dobro obrazovanom i opremljenom e, osoblju. Jedan od ciljeva, održivih razvojnih ciljeva je povećati e, regrutiranje, razvoj i obuku e, zdravstvenog osoblja. Dopustite mi da najprije riječ dam gospodinu Janu Peleru koji je vođa tima u jedinici obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i kulturi, kultura u glavnoj upravi DEVKO Evropske komisije. Gospodine Peler, hvala vam lijepa što ste danas nazočni e, i e, izvolite imate riječ za svoju prezentaciju, imate 15 minuta. Hvala lijepa. Dame i gospodo, hvala lijepa što ste me pozvali da sudjelujem u ovoj važnoj e, raspravi o tome kako operacionalizirati e, održive razvojne ciljeve. Ja ću govoriti o ljudskom faktoru. E, kad pogledamo održive razvojne ciljeve, E, ja sam tu nabrojao sve razvojne ciljeve, ali naravno ta agenda je mnogo šira, ali ne radi se samo o širini e, toga, nego i ambicioznim ciljevima koji smo si postavili e, za razliku od milenijskih ciljeva sada imamo E, puno jasnije ciljeve koje smo si postavili za 2030. Dakle, moramo smanjiti smrtnost e, e, majki, rodilja ispod 70 na 100 tisuća poroda. Moramo osigurati univerzalni pristup e, e, zdravstvenoj zaštiti kad je riječ o reproduktivnom e, zdravlju, ali za to su, je potrebno mnogo više ulaganja i e, održivi razvojni ciljevi sami po sebi traže više financijskih sredstava za e, financiranje zdravstvenog sustava, osobito za e, investiranje u ljudski faktor, dakle u osoblje, zdravstveno osoblje. Ako pogledamo usluge koje moramo proširiti, kako bi e, e, veći broj ljudi imao pristup tim uslugama i kako bi te usluge bile dostupne svima, kao što i obično vidimo, mm, pokrivenost nekim uslugama može biti prilično e, široka, ali što je taj paket usluga sofisticiraniji, sve više je ogranič... E, dostupan samo e, bogatim slojevima, odnosno e, užem sloju stanovništva. A cilj nam je naravno univerzalna zdravstvena skrb, gdje doista svatko bez obzira na bogatstvo, odnosno siromaštvo, osobe ima pristup zdravstvenim uslugama. Dakle, to je vrlo ambiciozan cilj, a tko je taj koji e, to treba e, implementirati? Naravno, uvijek je, su to ljudi, odnosno zdravstveni radnici koji se moraju posvetiti velikom broju prioriteta na globalnoj razini. Naravno, to obično radimo na nacionalnoj razini, ali vrlo je, e, e, to, to naravno je velika razlika da li operirate u, da li djelujete u relativno bogatoj zemlji ili u siromašnoj zemlji. E, dakle, nova tema o kojoj razgovaramo je univerzalna zdravstvena skrb, ali također seksualno reproduktivno zdravlje, zdravlje majki i novoročničati i tako dalje. U bogatim e, zemljama, u ruralnim područjima je obično jedna, jedan zdravstveni radnik koji mora biti stručnjak za sva, za sva područja, dakle e, ne specijalista, nego univerzalni e, stručnjak koji mora imati koji se bavi svim područjima zdravstvene skrbi. Kako Europska unija e, radi na ostvarivanju tih ciljeva, pa tako što imamo programe, ali ono što bi vam htio konkretno prezentirati je mi pokušavamo pojačati zemlje E, u suradnji sa svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi pojačale svoje zdravstvene e, sustave i naravno bavimo se i temom migracija e, zdravstvenih radnika. Postoje stvari koje ne znamo o njima, ali znamo da mnoge siromašnije zemlje gube svoje zdravstvene radnike jer oni odlaze u bogatije zemlje E, dakle oko 50% e, liječnika koji su obrazovani u Liberiji rade zapravo u SAD-u, e, slično su ogromni postoci i u Gani i u drugim zemljama, siromašnijim zemljama. Dakle, te zemlje imaju obrazovne sustave od kojih na kraju koristi imaju bogate zemlje i E, o tom temom se moramo pozabaviti. Mi na tome radimo u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, dakle radi se o sprečavanju odljeva mozgova. E, radi se o tome da sve zemlje e, članice Svjetske zdravstvene organizacije su usvojile te programe koji za cilj imaju E, smanjivanje odljeva mozgova, odnosno borbu protiv te pojave. Očekivani e, rezultati bi trebali biti konkretni e, za zemlje primateljice cilje da one postanu samo dovoljne, odnosno da ne ovise više o priljevu E, medicinskog osoblja iz drugih e, zemalja, a za zemlje iz kojih ljudi odlaze naravno suprotno e, radi se o tome da se postigne da obrazovano zdravstveno osoblje ne odlazi iz tih zemalja. Mi naravno najprije moramo nabaviti podatke kako bi znali o čemu razgovaramo Nigerija, Uganda, u eh, Ugandi je više od jedne trećine eh, liječnika otišlo u druge zemlje. Eh, Indija je najveći izvor međunarodnih zdravstvenih radnika koji su, na primjer, otišli u Europsku uniju. Irska, na primjer, potpuno ovisi o stranim liječnicima, e, Južna Afrika e, također. Dakle, ako pogledamo e, inicijalne rezultate i podatke koje je ovaj projekt dao, vidimo da je na u saveznoj državi Kerala u Indiji došlo do velikog porasta broja specijalista koji se proizvode, koji se obrazuju E, jer zemlje su naravno sve svjesnije e, da stručnjake moraju proizvoditi. Ako pogledamo Ugandu, e, imamo malo više informacija o tome kamo ti ljudi odlaze. Dvije trećine ljudi koji odlaze iz Uganda odlaze zapravo u druge afričke zemlje koje su najveći, a najveći primatelj e, u razvijen, od razvijenih zemalja je SAD. E, s desne strane vidite koju vrstu specijalizacije e, imaju ljudi koji odlaze i vidjet ćete da oni koji su visoko specijalizirani zapravo ne odlaze jer oni mogu ostvariti e, zadovoljavajuće uvjete života u svojoj zemlji, ali oni koji nisu jako specijalizirani, oni odlaze. Dakle, to e, je što se tiče odljeva mozgova. Sada bih htio govoriti o partnerstvu koje imamo sa svjetskom zdravstvenom organizacijom, e, a tu je sufinancijer i Luksemburg mi skupa sa još 27 zemalja e, dajemo potporu Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kako bi se e, razvili planovi i postigla univerzalna e, zdravstvena skrb. Tih 27 godina koje su trenutno u programu su ovdje na ovoj karti. Mi pokušavamo ostvariti suradnju sa još zemalja imamo dobre primjere iz Vjetnama gdje je ovaj projekt e, pomogao da se e, zdravstvena skrb učini dostupnom većem broju stanovništva. U Burkini Faso uspjeli smo povećati e, spektar usluga u Republici Moldovi također. Nekoliko priča o uspjesima, na primjer u E, tuzi, Tunis, Tunisu postoji e, društveni dijalog na tu temu u kojem građani zapravo, gdje građani zapravo mogu e, sudjelovati u planiranju zdravstvene skrbi i mogu izraziti svoje potrebe u Sjera Leonu E, gdje je, to što je, koja je zemlja bila pogođena e, epidemijom ebole, e, sad se radi na izgradnju sustava kako se takve epidemije ne bi u buduće dogada, događale. U Togu, to je još jedna E, priča o uspjehu, tu e, se e, radi na izgradnji medicinskih timova kako bi se zdravstvene usluge učinile dostupnima onima kojima su najpotrebnije. Bilateralna potpora od Europske unije odlazi u 17 zemalja u ukupnoj visini 1,5 milijardu eura. E, mi smo u konstantnom dijalogu sa vladama e, zemalja e, kako bismo definirali potrebe i kako bismo ih pokrili u E, nastavimo da ostvarimo održive i e, e, dostupne zdravstvene sustave. Hvala lijepa gospodine Pelaš, hvala vam što ste se držali vremenskog ograničenja. Mislim da smo dobili dobar pregled onoga što komisija radi. Naš sljedeći govornik je gospodin Emanuel Nanini koji je zamjenik koordinatora humanitarnog ureda nevladne organizacije Emergency iz Italije. E, kao i neki drugi članovi našeg odbora imao sam priliku e, upoznati se sa radom ove organizacije u e, Sjeru Leonu prošle godine. Gospodine Nanini, imate osam minuta za svoju prezentaciju. E, dobar dan, dame i gospodo. Dozvolite vam da ukratko predstavim e, e, organizaciju koju imam čast zastupati ovdje. Emergency je osnovana prije 20 godina s ciljem da daje besplatnu i kvalitetnu medicinsku skrb žrtvama rata i siromaštva. Danas emergency e, funkcionira u 17 zemalja u e, svijetu, Libiji, Srednjoj Africi, Afganistanu i Iraku. E, također i u Sudanu i u Južnoafričkoj republici. I mi smo bili prvi koji smo reagirali na krizu ebole. Mi smo također angažirani u e, migrantskoj krizi u Italiji. E, naš je pristup zasnovan na tri stupa e, kvaliteta, odgovornost i skrb. Imamo vrhunske kliničke rezultate uz transparentno upravljanje. Mi zapošljavamo međunarodno osoblje koje e, e, također osposobljava daljnje stručnjake e, na terenu. mi na terenu imamo 270 međunarodnih stručnjaka, liječnika, sestri i sestara i tehničara mi želimo e, osposobiti više od 2600 e, lokalnog osoblja koji će biti e, u stanju da sami upravljaju krizama, zdravstvenim krizama. Jedna od mjesta gdje smo uspjeli uvesti održivost jeste Afganistan oni su dobro uklopljeni u formalno osposobljavanje e, Ministarstva za zdravstvo. Mi smo prepoznati kao centar za specijalizaciju za afganistanske liječnike. E, zahvaljujući tim ostvarenjima mi smo zadržali te liječnike u našim bolnicama u Afganistanu i ti liječnici su danas E, treneri, instruktori za mlade liječnike u Afganistanu. Mogućnost e, suradnje e, ih potiče da ostanu u zemlji i da poprave situaciju u svojoj zemlji. Oni Mi smo osposobili i stotine liječnika koji sada rade drugdje ti su kursevi vrlo e, korisni za liječnike. E, e, to se radi unutar bolnica koje mogu dati visoko kvalitetnu skrb. To se ne radi u učionicama, već u, u praksi. Radi se s pacijentima jedan od e, najizazovnijih zemlja, zemalja u kojim smo radili jeste Sierra Leone, kao što znate, ima najmanje e, liječnika po glavi, dva liječnika na sto tisuća e, ljudi. To je zbog pomanjkanja visoko kvalitetnih sekundarnih i tercijarnih E, stupnjeva obrazovanja. Oni ne mogu nastaviti studije i e, postati specijalisti. A liječnici koji odlaze u inozemstvo na obrazovanje na studiji se rijetko vraćaju. I stoga je to postalo jasno e, prije nekoliko godina za vrijeme krize ebole E, taj sustav može ugroziti e, e, zdravlje cijelog čovječanstva ako ne budemo ulagali u ljudske resurse tih zemalja opasnost se može prenijeti i pred naš prag taj tim se problemom pozabavio i program održivih ciljeva održivog razvoja to je potpuno jasan problem. E, razvoj i osposobljavanje liječnika mora biti i zdravstvenog osoblja mora biti prioritet i mora biti e, prikladno financiran. E, također trebamo imati i etičke standarde regrutiranja kako bismo spriječili odljev mozgova za budućnost, naročito za financiranje zdravstvenog sustava u tim zemljama, moramo osigurati e, sredstva za e, obrazovanje na e, drugom i trećem stupnju, dakle specijalizaciju liječnika i sestara E, moramo također poticati održivi zdravstveni sustav i spriječiti odljev mozgova. E, koristim primjer e, sektora obrazovanja. Moramo investirati, ulagati u osnovne škole, ali i u sve učilišta. Isto se tiče i zdravstvenog sustava. To je sustav koji treba i e, primarne e, institucije, ali i također i sekundarne i tercijarne institucije. Hvala lijepa gospodine Danini, hvala, hvala svima na ovoj odličnoj praksi koju vidimo. Mm, mm, to nije pitanje s moje strane. Kada gledam e, situaciju u Sierra Leoneu i u drugim zemljama, e, druge zemlje su vjerojatno slične. Vidjeli smo da e, koji puta nema stvarne političke volje vlade da surađuje sa nevladimnim organizacijama koji puta su vrlo oprezni, ne koriste dovoljno znanje nevladinih organizacija i mislim da je važno da znanje nevladinih organizacija se spoji sa s političkom voljom. Sada imamo 15 minuta za pitanja i odgovore. E, molim kolege da se jave za riječ. Molim kolege i kolegice za primjedbe i pitanja. Hvala predsjedniče. Hvala izlagateljima ja imam jedno vrlo eh, pragmatično pitanje. Govorili ste eh, o, pitanju univerzalne eh, zdravstvene skrbi. Kako to postići? Imamo neke primjerne u recimo Gabonu. I, i možete li nam dati primjer neke zemlje u kojoj je to neka zemlja postigla? Što možemo predložiti različitim zemljama? Druga stvar, e, e, odljev mozgova. E, sudra imamo jedan sastanak za zemlje AKP-a i to će biti tema. Odljev mozgova emergency pokazuje kako zadržati liječnike ali e, e, ljudi liječnici žele plaće kako ćete e, spriječiti specijaliste liječnike i sestre da ne odu u evropske zemlje jedini primjer koji poznam je su sešeli gdje se država angažirala na osposobljavanju liječnika i sestara oni su morali ostati pet godina u zemlji, ako to nisu učinili morali su otplatiti ili vratiti novac koji su dobili za stipendije. E, e, dakle, možemo nešto učiniti da bismo zadržali stručnjake a, e, i tako da ne odlaze u SAD ili u Europu. Evo, to je moje konkretno pitanje. Hvala. Imamo li još pitanja? dati ću e, onda riječ našim stručnjacima. Molimo odgovor. Hvala lijepa, hvala na ovim pitanjima. E, hvala što ste patikli, potakli ovo osnovno pitanje. E, to je ono što, što moramo riješiti i na čemu treba raditi univerzalna eh, zdravstvena skrb je veliki izazov. Mi imamo taj problem i u europskim zemljama. Ambicija je da eh, cjelokupno stanovništvo ima pristup zdravstvenoj skrbi, da ne padne, a da siromaštvo ne bude tome prepreka. Moramo povećati eh, pristup E, za sve ljude zdravstvenoj skrbi, što znači su, su, su suradnja sa regijama koje su nedostupne, na primjer, zem, zem, sa zemljama koje su u sukobima i tako dalje. Mi smo postigli napredak na primjer u Vjetnamu gdje Evropska unija ima bilateralni program s Vjetnamom. Tu vidimo napredak. E, službe su se proširile i na udaljena područja, teško dostupna područja. E, taj je paket malen i ne uključuje osnovne službe. To treba proširiti ali naravno više sredstava, više dobro osposobljenih ljudi, e, liječnika, lanac opskrbe, e, sustav javne nabave i tome slično. E, sve je to složeno. A, a, treće je pitanje financiranje. Moramo imati sredstva kako bi svi imali pristup zdravstvenoj skrbi. Ta skrb mora biti besplatna i održiva. Novac mora doći iz nekih izvora. Agenda 2020. E, do 2030. će poticati e, i nacionalno financiranje. Mi ne možemo Međutim, e, nacionalno financiranje je teško i izvedivo. E, mi smo radili sa raznim modelima kako bismo bolje pokrili e, sve službe Imamo konkretan napredak, ali e, po ovim osovinama moramo sagledati i cjelokupnu sliku. Idemo zemlja po zemlja. E, e, govorili ste o ovoj dilemi individualno slobode, slobode kretanja, nastojanja da ostvarite ono najbolje što možete u životu Eh, a s druge strane želimo osigurati eh, kvalificiranu liječničku skrb u zemlji. Imamo kodekse ponašanja, eh, mi potičemo i bilateralne sporazume između zemalja koje koje privlače ljude, dakle osposobljene liječnike iz trećih zemalja. Pitanje je zašto ljudi migriraju, zašto se vraćaju i zašto se ne vraćaju. To moramo analizirati. Treće, e, zemlje koje e, e, iz kojih odlaze liječnici ne mogu dati specijalizacijske studije pa onda liječnici odlaze u druge zemlje E, moramo dakle poticati i takav razvoj u e, zemljama koje su izvor e, kvalificiranih i specijaliziranih liječnika. Hvala. To je vrlo izazovno pitanje, veliki izazov, globalni problem koji treba i rješavati na globalnoj razini ogroman problem. E, financiranje je sigurno ključ rješavanja tog problema, ključ e, e, kako bi liječnici ostali u svojoj zemlji. Moramo imati i sveobuhvatan zdravstveni sektor, moramo dalje osposobljavati liječnike. Po, moje, po mom iskustvu ti liječnici su u vrlo frustrirani na svojem radnom mjestu. Čak e, e, i ako imaju e, kvalifikacije, oni nemaju instrumente s kojima bi radili. Dakle, fali oprema. Infrastruktura je nedostatna i to je dio ovog problema. Hvala lijepa na ovim odgovorima. Ako nemamo daljnjih pitanja, ja bih e, dodao jedan komentar mm, i jednu ideju možda. E, gospođa Erivazi e, postavili pitanje o najboljim praksama. Spomenuli ste Vjetnam. Vjetnam je jedna od 40 najmanje razvijenih zemalja što je s tim zemljama? Ako pogledamo e, e, krizu sa ebolom i reakcijom e, na to od strane Europe i međunarodne zajednice, onda dolazimo do rezultata u, u, u Europi malo liječnika otišlo, iz Kube otišlo tisuću liječnika u krajeve pogođene ebolom. Oni tamo imaju ogromno iskustvo, e, postoji li šansa da surađujemo s Kubom, možda je to čudna ideja. mi smo sada, e, imamo jedan sporazum između Europske unije i Kube. Možda bi to moglo pokriti i liječničku skrb. E, Kuba ima visoku reputaciju i mnogo znanja na tom području. Možda je to čudna ideja. Je li ona prihvatljiva? Da, e, slažem se. E, Kuba ima vrlo učinkovit e, zdravstveni sustav, imaju visoko kvalificirane liječnike i zdravstveno osoblje i daju odlične usluge mnogim zemljama u Africi, u Južnoj Africi i pomoć u, u krizama u zapadnoj Africi. Pozdravljamo ovu suradnju između Kubanaca i tih e, zemalja koje se koriste kubanskim uslugama, ali moramo osigurati da te zemlje koje se sada oslanjaju na Kubu da postaju samodostatne da e, ne gube e, e, ljude koji su same osposobili jer je to ogroman resurs ljudski potencijal oni osposobljavaju te ljude a onda ih koji puta gube moramo se ugledati na ovaj e, vrlo e, dobar primjer Kube. Ima li još pitanja ili komentara? Ako ne, e, onda možemo završiti naš prvi panel e, na vrijeme. Zahvaljujem gospodinu Peleru i gospodinu Naniniju na ovoj raspravi. A sada je vrijeme da idemo dalje. Hvala lijepa.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 E, financiranje za zdravlje, e, follow-up konferencije u Addis Abebi i uloga Evropske unije. E, ja sam Elen Teoharus, član sam odbora DEVE za EKR. Zahvaljujem kolegama u klubu EPPA koji pripadaju našem odboru, koji su članovi našeg obora, a usvojili su moj prijedlog da organiziramo ovo javno saslušanje. Saslušanje za potporu cijele ove ideje. Zahvaljujem i odboru DEVE što je prihvatio naš prijedlog. Vrlo sam zahvalan za to. E, dame i gospodo, naš odbor pridaje veliku važnost financiranju zdravstva. Deve je e, pripremio izvještaj financiranja za razvoj, to je usvojeno na plenarki 2015. Mi smo aktivno sudjelovali u Addis Abebi, govorili smo o toj temi. E, dosljedno tražimo da e, najmanje 20% E, pomoći bude posvećeno naročito zdravstvu i obrazovanju. Financiranje zdravstva se mora držati određenih e, načela, univerzalno pokrivanje i dostupnost. Deve također e, traži poboljšanje učinkovitosti, naročito u problemima zdravstva, bolja koordinacija politika, mehanizama pomoći i donatora. E, sada bih e, iskoristio naše vrijeme e, i rekao nešto o našem iskustvu o radu u najmanje razvijenim zemljama Afrike a, i Azije. To je dobrovoljan rad. Rekao bih da sam zaključila iz ovih svih iskustava kako bismo ustanovili e, univerzalni zdravstveni sustav moramo imati primarni zdravstveni sustav naročito u ruralnim erija, e, područjima e, trebamo manje male medicinske centre trebamo primalje sestre dobro osposobljene liječnike opće prakse E, trebamo masovno proizvodnju liječnika opće prakse da tako e, e, kažem koji mogu napraviti na primjer carski rest zaustaviti masovno krvarenje i tako dalje ne trebamo kirurge, kardiologe i neurokirurge i i druge specijaliste da bismo ustanovili takav sustav. Trebamo ljude koji e, mogu raditi u primitivnim uvjetima i zbog toga moramo modificirati e, e liječničko osposobljavanje e, medicinske studije kako bismo pokrili potrebe trećeg svijeta, a zato trebamo sredstva. Ovdje imamo tri stručnjaka koja će o tom problemu govoriti. E, predstavit će taj problem iz vlastite e, perspektive dr. Kristof Ben iz Globalnog fonda za borbu protiv e, AIDS-a, tuberkuloze i malarije, gospodin Matthew Jowett iz Svjetske zdravstvene organizacije i Hilary June iz Oxfama. Dati ću prvo riječ doktoru Kristofu Benu. Hvala gospođo predsjednice i moram reći da je rijedak događaj da izlažem u jednom odboru pred osobom koja ima toliko iskustva s terena i što hrabruje i ostavlja dojam na nas. Hvala vam na tome što ste me pozvali na ovu važnu raspravu. Evo nekoliko riječi o financiranju za zdravlje. U posljednjih 15 godina zabilježili smo ogroman porast financiranja za globalne zdravlje ili zdravstvo i to dolazi iz izvora namijenjenih razvojnoj pomoći. Imali smo četverostruko uvećanje u relativno kratkom razdoblju i ja bih rekao da su to bila dobra ulaganja i da nismo imali nedostatak ulaganja u prethodnim desetljećima u zdravlje, a također su ta ulaganja omogućila ostvarenje dojmljivih rezultata. No, Pitanje je sada e, kako će se to nastaviti u budućnosti. Naime, čini se da usporava taj porast e, razvojne pomoći i da će doći čak i do blagog pada, no vidimo uglavnom da se taj rast usporava u posljednjih nekoliko godina i zbog toga se trebamo usredotočiti na domaće financiranje, na doprinose iz privatnog sektora, zadruga, privatnog sektora, pojedinaca i također doprinose za veće financiranje. I trebamo također obratiti pozornosti na raspodjelu i troškove. Također e, ćemo se pozabaviti sastankom na vrhu za financiranje zdravlja koji se odigrao sredinom prošle godine u Addis Abebi, dakle pod pokroviteljstvom etiopske vlade. I ako pogledamo zaključke ste konferencije. Tu se stavlja naglasak na domaće financiranje i na ulogu privatnog sektora i ja ću kratko se osvrnuti na oboje u ovom mojem izlaganju. Otprilike tri četvrtine ukupnih resursa za globalno zdravlje i u manje razvijenim i krhkim i nekrhkim zemljama dolazi iz domaćih izvora, a otprilike jedna četvrtina dolazi iz međunarodnih izvora. Ako razmotrimo mandat globalnog fonda kojim se podupire napore zemalja u provedbi pričavanja i e, liječenja AIDS-a, tuberkuloze i malarije, vidimo vrlo zanimljiv e, razvoj situacije. Dakle, za AIDS i tuberkulozu otprilike dvije trećine sredstava dolaze iz domaćih izvora, a ostatak dolazi od međunarodne zajednice. Naš udio daleko veći u slučaju tuberkuloze, zato jer nema međunarodnih donatora za tuberkulozu i nešto ih je manje za AIDS. Slika je međutim nešto drugačija kada je riječ o malariji, zato jer je malarija najprisutnija u nekim od najsiromašnijih zemalja i tu je udio domaćih sredstava tek 30%, a 40% ukupnih sredstava dolazi iz globalnog fonda za programe za borbu protiv malarije diljem svijeta. E, Globalni fond se sada bavi pružanjem potpore zemljama i povećanjem njihovih vlastitih resursa za zdravstvo putem njihovih proračuna za zdravstvo ili inovativnih programa. I to činimo također i multiplicirajući naše doprinose zato jer naši su doprinosi ponekad ovisni o povećanju domaćih rashoda za zdravstvo i ne samo za tuberkulozu i malariju nego i općeg povećanja e, proračuna za zdravstvo. Također pružamo tehničku potporu zemljama i stručne savjete o povećanju domaćeg financiranja i također se bavimo zagovaranjem za povećanje domaćih sredstava za zdravstvo u suradnji sa e, lokalnim vladama. Također e, u Africi usko surađujemo sa Afričkom unijom koja već e, nekoliko godina obraća posebnu pozornost na globalnu odgovornost, a također i na povećanje domaćih sredstava. Ako razmotrimo su ulaganje zemalja, dakle uplate u globalni fond, vidjet ćemo da tu možemo zamijetiti značajno povećanje domaćeg e, financiranja u razdoblju 2015-2017 imamo 41% povećanja ili milijardu i pol dolara i tu su zemlje naznačile u svojim dopisima sa globalnim fondom da su povećale vlastite resurse. Evo to je zabilježilo jedan postupan porast. Imam dva primjera zemalja koje su zabilježile poseban porast e, domaćeg financiranja, a to su Filipini, što je zanimljivo jer su Filipini uveli poseban porez na alkohol i cigarete, takozvani syntax, i njime se koriste kako bi povećali proračun za zdravstvo. Mislim da je to zanimljiv način takvog povećanja, dakle imate dvostruki učinak, e, dakle pozitivan učinak na zdravlje, time što se smanjuje potrošnja alkohola i duhana, a na taj način se mobiliziraju i e, sredstva, e, sredstva za e, zdravlje. I to je jedan od najboljih načina povećanja domaćih rashoda. I Mozambik je također povećao svoja domaća izdvajanja za zdravstvo povećanjem svojih priljeva iz poreza. No, razmotrimo i privatni sektor jer se o tome često razgovara i spominje se to kao moguće rješenje i imali smo i više konferencije događanja na koja je i pozvan privatni sektor. Imamo tu dosta e, raznoliku sliku zato jer globalni fond, fond s jedne strane usko surađuje sa privatnim sektorom na razne načine ali imamo također i takozvana realistična očekivanja onome što privatni sektor doista može pružiti. Mi smo podijelili ulogu privatnog sektora na četiri područja, dakle imamo tu mobilizaciju sredstava i neki oblici suradnje daju također dodatna sredstva za zdravstvo. Prije deset godina je globalni fond e, pokrenuo jednu globalnu marketinšku kampanju koja je do sada mobilizirala 350 milijuna dolara za potporu našim programima od 60 takvih oblika partnerstva. I to je vjerojatno najveći prihod od takvih e, takvih entiteta u, u posljednje vrijeme, ali također smo zabilježili i smanjenje doprinosa privatnog sektora. Dakle, oni su spremni isključivo dati dopuske doprinose. No, privatni sektor može učiniti daleko više od stavljanja na raspolaganje sredstava. Naime, privatni sektor je izvor inovacija i mi pozivamo privatni sektor da stavi na raspolaganje svoja stručna znanja kako bi naša suradnja bila učinkovitija i e, ciljanija, naročito u nabavi i upravljanju lancem dobave. I e, imamo dosta korporacija koje se time bave i mislim da je to doista značajan doprinos privatnog sektora. Također razmatramo i mogućnosti inovativnog financiranja i za nekoliko trenutaka daću primjer u tom e, pravcu. To može biti važno i zanimljivo, ali trebamo imati ujedno i pragmatična očekivanja kada je riječ o sredstvima koje se mogu prikupiti na taj način. Privatni sektor također igra važnu ulogu u zagovaranju i upravljanju i na globalnoj i na nacionalnoj razini. Možda se ovaj diagram ne vidi do samih pojedinosti, ali on pokazuje da smo e, stvorili takav e, takozvani centar za inovacije gdje okupljamo e, odgovarajuće tvrtke koje se bave izgradnjom kapaciteta i stavljanjem na raspolaganje svoje stručnosti što je značajno za niz programa koje podržavamo. Nekoliko komentara o inovativnim sredstvima financiranja, ima ih doista veliki broj, imamo obveznice za društveni očinak koje neki partneri razmatraju, dakle to je financiranje na temelju rezultata gdje pozivate ulagače i e, donatore, naročito vlade, to mogu biti zemlje sa srednjim prihodima kojima su ti instrumenti dosta zanimljivi. Imamo jedan e, takav program sa e, vladom Južnoafričke republike. I imamo također i mješovite izvore financiranja, dakle tu spajate bespovratna sredstva poput e, onih globalnog fonda i također kredite investicijske banke a, dakle, to može, ako to spojite, postati privlačan paket za neke zemlje i može mobilizirati sredstva za univerzalni zdravstveni sustav. Također, imamo i prijedlog slopova, dakle, gdje spajate dužnike i vjerovnike i onda se ono što se iz ovih tih sredstava koristi za financiranje zdravstvenih programa u nekim zemljama. Dakle, to je opet zanimljivo za zemlje sa srednjim prihodima i tu imamo nekoliko zanimljivih primjera. Želim se osvrnuti ukratko i na način na koji mi iznosimo zahtjev za petim e, krugom doniranja u fond, zato, e, jer imamo zapravo neku poticajnu ulogu, dakle zapravo multipliciramo sredstva koje nam doniraju drugi. Ako zagledate e, naš u molbu za financiranjem, to smo pokrenuli prije tri mjeseca u Japanu, mi prvo razmatramo planove naših partnera Svjetske zdravstvene organizacije i drugih i Naši partneri na globalnoj razini se trebaju učinkovito boriti protiv e, bolesti i ostvariti ciljeve održivog razvoja. E, dobili smo na taj način 130 milijardi eura za tri godine. Nisu sve zemlje prihvatljive za globalni fond i ako se to odbije, onda imamo brojko od 97 milijardi dolara što prihvatljive zemlje trebaju dati u tri godine. Naravno, e, takvu brojku ne može sam globalni fond staviti na raspolaganje. Većina toga će doći iz domaćih proračuna i drugih e, bilateralnih i multilateralnih donatora. Mi e, konkretno tražimo 13 milijarde dolara za sljedeće tri godine kako bismo se dokapitalizirali ali ako razmotrimo diagram, zapravo to je mm, prilično malo u odnosu na potrebe. No ako se ta sredstva učinkovito koriste, ali oni mogu onda multiplicirati financiranje drugih organizacija iz drugih izvora kako bismo onda došli do pokrivenosti od 97 e, milijardi, dakle u cilju postizanja univerzalnog zdravstvenog sustava. Evo, to je e, prijedlog koji iznosimo našim denatorima i mm, uz to možemo i shvatiti 800 milijuna života i spriječiti 300 milijuna novih e, zaraza i uložiti također i značajna sredstva u domaće e, proračune. E, želim sada zahvaliti Europskoj komisiji, povjereniku Mimici koji je prije dva tjedna najavio doprinos Europske komisije za ovaj i krug refinanciranja i to je povećanje od 27% u odnosu na prethodni krug i doista smo zahvalni Europskoj komisiji i povjereniku Mimici i njegovom osoblju, ali također e, smo zahvalni i ostalima koji su dali svoj doprinos, e, što znači i e, članovima Europskog parlamenta, jer bez eurozastupnika bilo bi teško prikupiti ta sredstva. Dakle, hvala cijeloj Europskoj uniji i Europskoj komisiji koji su od samog početka partneri globalnog fonda od njegovog osnivanja 2002. godine. Otprilike 50% naših sredstava dolazi iz zemalja članica Europske unije i Europske komisije i doista nam je drago što smo dobili takav snažan znak potpore na početku ovog kruga refinanciranja. Evo, dopustite mi da završim sa jednim e, citatom E, dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju prošle godine. I to je citat koji se često navodi kada se razgovara o prednostima ili nedostacima razvojne pomoći. On u svojoj knjizi Great Escape kaže da e, se, sada sve više ljudi bogatije, a sve više ljudi živi u teškom siromaštvu. Živamo dulje, a sada i roditelji vide da četvrtina njihove djece umire. Dakle, dodatne godine života koje svi sjećamo su svakako najdragocjenije. Hvala vam. Well, Dame i gospodo, Riječ eh, replenishment, eh, dokapitaliziranje ili refinanciranje je usko povezana sa pojmom globalnog fonda. Evo, želim zahvaliti gospodinu Benu na njegovoj prezentaciji. Također naglasiti koliko cijenimo važan rad globalnog fonda. Osnivanje uspješnih zdravstvenih sustava i povećanje kapaciteta zemalja su ključni kako bi se prekinuo začarani krug siromaštva, bolesti, smrti, nerazvijenosti, siromaštva, smrti i tako dalje, iznova i iznova. Hvala gospodine Ben, a sada eh, bih htjela dati riječ gospodinu Jovesu. Hvala vam eh, na dolasku, dobrodošli i izvolite, imate riječ. Hvala, dobar dan svima. Samo 8 minuta, ja sam bio predvidio 10, tako da ću pokušati ubrzati. Evo, ovo su neke od glavnih poruka koje su proizišle iz sastanaka u Addis Abebi, dakle naglasak na univerzalnosti što zapravo nije ništa novo i mislim da je to e, nešto što se e, lako može reći, ali nije lako i ostvariti, no to svakako mora biti naš cilj koji je važno ostvariti i zalagati se za to. Također međunarodna zajednica je e, podržala ovaj program, ali je naglasila i potrebu da se ojača domaće financiranje u zemljama primateljicama pomoći. Zatim važnost javnog financiranja kako bi se ostvario napredak u univerzalnom zdravstvenom sustavu i to je jedna od glavnih poruka koju želim prenijeti. I mislim da tu može nastati zabuna. Kada govorimo o javnom financiranju, to znači dakle kada osoba ode u neku zdravstvenu ustanovu, mora li ona platiti ili ne? Ako mora platiti, to je privatno financiranje, onda, a ako ne, onda se ta zdravstvena skrb isplaćuje kroz zdravstveni sustav koji pripada državi. Dakle, novac koji dolazi iz globalnog fonda ili privatnih korporacija koji se namjenjuje ili vladama ili programima koji ljudi ne moraju platiti. Dakle, to se naziva javnim financiranjem i to je zapravo glavna poruka našeg programa postizanja univerzalnog zdravstvenog sustava. I naravno jačanje zdravstvenih sustava. To stalno govorimo, ali je važno to upamtiti Prošle godine se mnogo govorilo o boli, sada o ziki, a iduće godine ćemo govoriti o nečemu drugom. Dakle, nije riječ o praćenju bolesti, nego o otpornom zdravstvenom sustavu. To je ponakad abstraktno i pitamo se kako to ostvariti, ali to je svakako e, način, e, odnosno smjer u kojem valja upraviti naše razmišljanje. E, Svjetske izvješće o zdravlju 2010. godine, dakle ono je stavilo naglasak na univerzalnu zdravstvenu skrb e, i na to kako se može to postići financiranjem zdravlja. Dakle, već smo spomenuli glavne sastavnice toga, dakle pokrivenost stanovništva, pokrivenost uslugama i financijsku pokrivenost i to se zapravo svodi na dvije stvari. Odnosno, trebamo zadovoljiti nezadovoljene potrebe u smislu zdravstvene skrbi, a isto tako ne smijemo dopustiti da se ljudi zaduže kako bi imali pristup zdravstvu. To je relativno novo, taj pojam postoji 10 do 15 godina, tek imamo i e, velike podatke o takvoj vrsti financijske zaštite i to je sada jedan od prioriteta. No što se treba dogoditi? dvije stvari uglavnom. Dakle, trebaju nam e, veća sredstva za zdravlje i to znači dakle, posebice više javnih sredstava za zdravlje i vratit ću se kasnije na to. Ali nije sad u tome da trebamo stalno tražiti više novca. U izvješću se snažan naglasak stavlja na to da treba poboljšati učinkovitost, odnosno na najbolji mogući način iskoristiti novac kojim već raspolažemo. To zvuči, zravo zvuči zdravorazumski, ali dakle, trebamo uspostaviti ravnotežu, odnosno e, između potrebe e, za više sredstava i e, s druge strane između poboljšanja u korištenju postojećih sredstava. Dakle, tu imamo dihotomiju između javnog i privatnog i čujemo doista ambiciozne tvrdnje političara o univerzalnom zdravstvenom sustavu. Dakle, trebamo smanjiti ovisnost sustava o, privatnim naknadama, privatnim sredstvima, dakle to su sve izrazi za istu stvar, odnosno da ljudi moraju platiti gotovinom zdravstvenu skrb koju primaju. Zašto je to loše? Pa to ima negativan učinak na to hoće li ljudi uopće zatražiti zdravstvenu skrb kada mi je ona potrebna i također ima veze sa e, financijskim poteškoćama e, u koje ulaze kada trebaju si osigurati pristup zdravstvu. E, koliko troše sada zemlje niskih prihoda u, za zdravstvo? neke govore o 86 um, dolara po glavi stanovnika, ali ja sam to postavio na 100 dolara, dakle to je onoliko koliko bi trebalo trošiti, ali kako vidimo većina tih zemalja ispod toga, ali to je ukupan rashod i ako podijelimo to na dva dijela, ovaj e, donji dio se e, u narančastoj boji odražava se, odnosi se to jest na e, javne rashode za zdravstvo. Dakle, u većini zemalja još uvijek e, postoji veća ovisnost o privatnim sredstvima i trebamo zapravo preokrenuti ovu sliku i omogućiti tim sredstvima, e, odnosno tim sustavima da se osnovne e, na javna sredstva. Tu sam e, ubrojio također i e, domaće izvore financiranja, a i međunarodne. Neću se zadržavati na ovome, ovo to pokazuje još uvijek mjeru u kojoj se zemlje ostanjaju još uvijek u velikoj mjeri na vanjsko financiranje, no kao što je rečeno, e, ne smijemo zaboraviti da i u visokoovisnim zemljama i dalje je javni proračun jedan od najvećih izvora financiranja i tu se trebamo pobrinuti da se i ta sredstva što djelotvornije, što učinkovitije koriste. E, sada se uglavnom usredotočujemo na takozvano inovativno financiranje alkoholu duhan i ti izvori mogu dati dodatne izvore prihoda. Ja, tu imamo drugo pitanje, odnosno hoće li priljev iz tih e, izvora biti u upotrebljeni u zdravstvu. Naravno, alkohol i duhan e, imaju, naravno, ako ih se smanjuje potrošnja, e, pozitivan učinak na zdravlje, ali dugoročno gledano zapravo nije stvar samo u zdravstvu. Ako se bavimo javnim financiranjem, trebamo uglavnom razmotriti poboljšanje fiskalnog kapaciteta i fiskalne pozicije zemalja, a tu nema nekog brzog rješenja. Još jedno pitanje koje se pojavljuje u zemljama poput Tajlanda, Turske, Meksika, koje su doista učinile veliki iskorak kao univerzalnom zdravstvenom sustavu je da te zemlje stavljaju zdravstvo na prvo mjesto ne samo u političkom smislu nego i u proračunskom smislu. Nema jedinstvenog odgovora na to koliko treba izdvajati na zdravstvo, to je izjave za budže eh, od 15 posto, dakle sukladno toj deklaraciji, ali još vidimo da zemlje izdvajaju daleko manji udio iz proračuna od toga, tako da treba potaknuti zemlje da više izdvajaju za zdravstvo ako žele ostvariti univerzalni zdravstveni sustav. Evo tu sam prikazao togo, dakle ako isključimo vanjsko financiranje, oni izdvajaju samo 5% svojih vlastitih sredstava za zdravstvo, iako e, izgleda na prvi pogled da zadovoljavaju ovaj cilj od 15%. Evo. Učinkovitije trošenje postojećih sredstava. Univerzalni zdravstveni sustav je ideal, ili treba biti daleko više od toga vidimo da neke zemlje čine konkretne iskorake ka takvom zdravstvenom sustavu, no neke druge, mm, dakle, u nekim drugima je to ostalo na deklarativnoj razini. A ako to deklarirate, to ne znači da će se to automatski pretočiti u stvarni zdravstveni sustav. Mm, Čile i Moldavija, evo to su dva primjera. Dakle, one su na neki način omogućile određena minimalna jamstva i relativno su skromno uložile u ta jamstva, što zapravo ima smisla. Ako govorimo o univerzalnom zdravstvenom sustavu, to ne znači da sve zemlje trebaju pružati se usluge svima. Naravno, to je krajnji cilj, ali praktično govoreći moramo odrediti koje su najvažnije usluge i pobrinuti se za da čitavo stanovništvo ima pristup tim doista ključnim temeljnim uslugama. Treba krenuti od toga. Brojne zemlje nemaju čak niti to, obećavaju previše, a ne ostvaruju čak ni ono što su obećavale, niti ono najosnovnije. Zatim Nažalost, nema vremena e, da bismo raspravili o tome kako to konkretno ostvariti, ali evo na kraju imamo pokazatelje za cilj 3, dakle pokazatelj financijske zaštite, dakle sada je ovaj pokazatelj na e, raspravi, ali postoje određena nedoumica u vezi s time jer on ne održava stvarni progres. Dakle, nadam se da ćemo na kraju mjeseca na sastanku u Meksiku dovršiti raspravu o tome. Evo, s time sam došao do kraja. Htjela bi čestitati gospodinu Jovetu na vrlo zanimljivom izlaganju, a sada riječ e, dajem e, gospođi June iz e, Oksama. Hvala lijepa i hvala odboru Deve što ste me pozvali na ovo saslušanje. Kao prvo, kao i prethodni govornici, htjela bih reći nešto o onome što se događa nakon konferencije u Addis Abebi. Nešto, moj pogled je malo različit od e, pogleda e, prethodnog govornika. Mi vidimo prebacivanje odgovornosti sa međunarodne razine na nacionalnu razinu E, kako bi se financirala agenda za 2030. i više se daje naglasak na e, to da se e, sredstvima iz pomoći potiču privatna ulaganja. Evropska unija je vrlo ozbiljno posvećena svom, svojim nastojanjima na radu na E, međunarodnom financiranju. Postizanje univerzalnog, univerzalne zdravstvene skrbi znači da e, svi ljudi mogu imati pristup zdravstvenoj skrbi, a da bez pritome nisu e, ugroženi u opasnosti da će pasti u siromaštvo. Znači, postoje razlike između onih koji su u stanju platiti zdravstvenu skrb i onih ko to, koji to nisu. E, naj, u, svakoj strategiji e, je važno e, da imamo u vidu naše ciljeve. Znači, prevencija je važnija od liječenja jer oni koji imaju pristup zdravoj vodi na primjer neće dobiti proljev ali e, izlječiti prehladu je važno kako se ona ne bi razvila u e, pluća e, problem je i nedostatak e, obrazovanog zdravstvenog e, osoblja liječnika i medicinskih sestara univerzalna zdravstvena skrb je dostižna, ali kako? E, naravno da je od kritične važnosti su e, financijska sredstva. E, bitno je da se da nacionalne vlade ne budu suočene sa ograničenjima i vanjskim pritiscima. E, pritom je važno e, financirati zdravstvenu skrb iz e, poreznih i sredstava prikupljenih od oporezivanjem. Dakle, ono što je važno je unaprijediti porezne sustave kako teret ne bi pao na najsiromašnije slojeve stanovništva. Dakle, bitno je uvesti progresivne sustave porezivanje kako bi oni koji zarađuju više i doprinosili više. E, I važno je pritom e, naglasak prebaciti sa PDV-a na e, poreze, na porez na prihode i porez na dobit. Evropska unija treba dati podršku nacionalnim parlamentima kako bi e, se omogućilo e, da se čuje glas naroda, odnosno da oni zatraže e, univerzalnu zdravstvenu skrb. Povećanje do izvora iz domaćih sredstava je pritom važan cilj. Naravno tu postoje specifični izazovi nedavna, nedavni pad cijena e, nekih e, sirovina kao što su nafta imali su ozbiljne posljedice i zato je e, važno za da Europska unija da podršku zemljama koje ovise o prihodima od prodaje sirovina kao što je nafta kako bi oni se više orijentirali na na financiranje zdravstvenog sustava iz eh, sredstava skupljenih oporezivanjem. Pritom je važna borba protiv izbjegavanja poreza od strane eh, multinacionalnih kompanija, a eh, procjenjuje se da je ukopan iznos koji su te kompanije na taj način uskratile poreznim poreznim vlastima oko 100 milijardi dolara. E, postoje slučajevi e, koji su naravno poznati svima. To je pre, preksi 2012. Šest multinacionalnih kompanija koje e, operiraju u Sierra Leoneu te kompanije su imale profite koje su iznosile 59% ukupnih prihoda od poreza e, sierra Leonea. E, kako Evropska unija može pomoći? E, mi imamo mogućnost e, koja, šansu koja e, se skriva u izvještavanju po zemljama. Moramo pozvati na racionalizaciju e, poreznih olakšica i izuzeća Kao treće, možemo povećati pomoć jer još uvijek nam je potrebna ta međunarodna zajednička odgovornost. Veća humanitarna pomoć je od ključnog značaja kako bismo zadovoljiti sve veće potrebe, osobito u slučajevima e, izbijanja epidemija kao što su bile epidemije ebole ili zika virusa. Već smo mnogo puta čuli, a, to čuli, ali doista Europska unija može pomoći e, da se ciljevi ostvare i prije 2030. E, naš, e, ono što će biti važno je e, i revizija na E, pola trajanja programa kako bi se vidjelo koje smo rezultate postigli i što je još pred nama. Prevoditeljima je žao, ali govornica prebrzo čita govor i nije ju moguće prevoditi. By using country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 sigurna sam da ste iz prve ruke upoznati sa problemima sa kojima se nevladne organizacije suočavaju. A sada bih riječ dala kolegama ako imaju pitanja ili komentara. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa, ja ću govoriti njemački. Sjećam se prvog izlaganja profesora Bena, vi ste još jednom pokazali koliko vlastitih zemalja iz domaćih dakle, izvora e, e, se upotrebljava u, za ove svrhe. U drugom izlaganju smo vidjeli da, na primjer, to djelomično iznosi možda 0,5% ili možda još manje u nekim zemljama. A usprkos tome e, problem ostaje problem, a to smo vidjeli i u izlaganju Oksama, dakle one zemlje koje već imaju premalo vlastitih zemalja, dakle najziromašnije zemlje svijeta, koje ujedno imaju najlošiji sustav zdravstvene skrbi, dakle čak i ako doista ulože maksimalno koliko mogu, ostaje još veliki deficit, dakle još e, nedostaje e, veliki dio sredstava. E, taj deficit je ogroman. Dakle, moje je pitanje kako mislite da se time možemo nositi. Mi te države ne možemo prepustiti samima sebi jer na taj način bismo prepustili to stanovništvo samome sebi. Hvala lijepa gospodine Gerens, izvolite. Hvala predsjednice. E, čuli smo upravo e, informacije o financiranju koje su vrlo korisne i zanimljive. E, naši gosti se bave političkom odgovornošću i obraćaju se ljudima koji imaju političku odgovornost za zdravlje u svijetu. Imam tri pitanja. Nakon što smo utvrdili činjenicu. E, primjer Ruande e, pokazuje do koje mjere možemo napredovati u vrlo kratkom roku. E, imao sam priliku da posjetim zdravstveni centar u Ruandi nedaleko od Kiganija pred 15 godina. E, e, I to, to je vrlo prestižni centar tada je program bilo nemoguće e, provoditi e, jer nije bilo liječnika, ali danas je zdravstvena skrb e, gotovo univerzalna. evo to je primjer 100% uspjeha, a ima i drugih dobrih primjera. Želio bih znati do koje mjere možemo biti korisni u pronalaženju rješenja koje ste, za probleme koje ste naveli. Da li po vašem saznanju ima e, bilo koja zemlja na svijetu e, e, koja nema pristupa generičkim lijekovima? Govorim o, uredbi svjetske zdravstvene organizacije ima jedna uredba ili jedna, jedan propis koji kaže da lijekovi koji su neophodni za očuvanje života moraju biti e, generički i moraju biti dostupni. Druga pitanje. E, pristup e, ili načelo diferencijacije. Načelo diferencijacije kaže neke zemlje koje ne odvajaju dovoljno sredstva za zdravstvenu skrb to je na primjer nekim mm, zemljama Europe. Mm, imamo takovih primjera u Srednjoj Aziji. Međutim, u rezultat u drugim zemljama je situacija obratna. E, u tim zemljama gdje nemamo opću zdravstvenu skrb, recimo malarija se sada proširila e, i raste otpornost prema e, lijekovima. Ako u 2015. je bilo korisno, a vjerujem da je to bilo, što ono što smo napravili. Ili a, mislim da trebamo promijeniti ponašanje. E, financiranje razvoja. E, imali smo desetke primjera e, i izražavam ljutnju zbog ne akcije, ne Evropske unije. Trebamo dati toliko i toko za razvoj. Da li ćemo ove godine, da li će jedna zemlja u svojoj strateškoj E, financijskoj strategiji u svom proračunu dati e, e, petnaestinu onoga što je bilo predviđeno 2015. I kako bismo išli prema ciljevima 2030 jer bismo time onda za petnaestinu e, smanjili jaz koji nas dijeli od postizanja ciljeva koje smo si zacrtali. U hipotezi e, da to, da to postignemo, e, trebali bismo imati godišnje izvješće koje nas obavještava o mogućnosti država članica da ispune svoje obveze. Imamo ove uzajemne fondove E, koji e, države članice financiraju sa 7 do 8%. E, isto se odnosi i na druge sektore. Treće pitanje se tiče dostupnosti socijalnih usluga. Hoćemo li se oslanjati na dobru volju Ti pozivi su često beskorisni i doprinosi izostaju. G, e, skupina G20 se često sate. Da li svjetska zdravstvena organizacija može vršiti pristisak na te zemlje? Imamo ovdje i predstavnicu Oxfama. Možete li nam nešto reći o tom pritisku koje možemo vršiti na zemlje skupine G20? Uvijek se opet kaže da te zemlje moraju više doprinositi. Sve to gotovo apsurdno. vidjeli smo da zemlje ništa ne rade, da govori se o problemima, u, o izvozu u industrijske zemlje. Ako industrijski razvijene zemlje se jednako vrše jednake napore. To možemo, o tome možemo raspravljati. Moramo naći neka rješenja. Do sada nismo bili uspješni jer nismo imali e, političku volju, nismo rješenja doveli do e, razine, političke razine koja je za ta rješenja bila potrebna. svjetska zdravstvena organizacija, UNCTAD i tako dalje bi morali vršiti veći pritisak na zemlje. Hvala lijepa gospodine Görens. Gospođo Rivazi, zamolila bih vas da postavite vrlo kratko pitanje jer ističe nam vrijeme, a moramo ostaviti vremena našim panelistima da daju odgovore. Hvala predsjednice imamo jedan e, negativni e, e, bilan sa svim viškovima koje imamo kad gledamo zemlje AKP-a, kad imamo vrlo malo pokrivanja. Nemamo napretka. Kažem si, zašto nije uzrokovano uvjetovanošću pomoći? da li je to globalni fond, da li, je to, e, da li su to fondovi Europske unije, e, da li je to e, fond za razvoj. Kad nam Oxfam kaže, na primjer, zašto dozvoljavamo toliko utaja poreza od strane velikih korporacija u tim zemljama moramo pomoć uvjetovati na, na e, Liberija, Sierra Leone, govorimo o masovnim e, utajama poraza. I istovremeno si kažem, u infrastrukturi moramo imati horizontalnu perspektivu stvaru kada idete u Demokratsku republiku e, Kongo vidjete natpise velike SIDA, AIDS. To je vertikalna vizija stvari. Nemamo o, horizontalnu viziju kredita i pomoći. Ljudi umiru recimo od proljeva i tako dalje. A to je potpuno nepotrebno. E, e, isto tako moramo govoriti o dostupnosti lijekova, kako možemo govoriti o inovacijama kada e, pomažemo klinikama, a nemamo pristupa ili generičkim lijekovima. Imamo javnu pomoć, ali nemamo utjecaja na farmaceutske laboratorije nismo jasni u onome što govorimo. Ovaj, ovo partnerstvo, e, javno-privatno par, partnerstvo, e, moramo napraviti mnogo više na oba sektora, i privatnom i javnom. Hvala lijepa, gospođo Rivazi. A sada riječ dajem doktoru Benu, gospodinu Jovitu i gospođi June. Hvala lijepa. Hvala na vrlo zanimljivim pitanjima i komentarima. E, počet ću od ovog posljednjeg komentara. Mislim da ako je e, dojam e, ako je nastao dojam da je naša ukupna ocjena negativna, to je bio krivi dojam. To nije tako. Ako pogledate održive razvojne ciljeve, smanjili smo E, smrtnost djece, žena rodilja, e, smanjili smo e, raširenost malarije i drugih bolesti, očekivana duljina života u najsiromašnijim e, zemljama produljila se za 9 godina u najsiromašnijim zemljama. Dakle, postignuti su doista značajni mjerljivi rezultati. Ne želim reći da nema još puno toga za učiniti, ali moramo reći da je doista mnogo i postignuto mnogo pozitivnih stvari se dogodilo u području zdravstva. E, još samo dva kratka komentara u vezi sa Mijanmarom i Ruandom. To su jedna i druga su siromašne zemlje, ja sam ih posjetio nekoliko puta, e, one dobivaju pomoć iz globalnog fonda. Mijanmar nikakvu, nije imao nikakvu zdravstvenu, nikakav zdravstveni sustav do prije nekoliko godina. Ništa se nije investiralo u, u javno zdravstvo. Međutim, e, sada se u proteklih nekoliko godina to u četvero osročulo. Još uvijek su e, ta davanja relativno niska, ali u svakom slučaju došlo je do velikog napretka i mi naravno investiramo više u zemlje kao što je Mijenmar nego u druge zemlje kojima je potrebna manja potpora. Ruanda je na drugom kraju spektra i postigla je doista mnogo i u razvoju i u e, zdravstvenom što se tiče zdravstvenog sustava. Oni su postigli doista gotovo univerzalnu e, zdravstvenu skrb prije deseta godina Ruanda je pitala globalni fund, fond da li mogu potrebiti naša sredstva kako bi e, osnovali nacionalnu, nacionalni zdravstveni sustav. E, naravno, e, najsiromašniji sloj stanovnika je upravo e, onaj sloj koji nije u stanju plaćati zdravstveno osiguranje, a upravo su oni naravno i pogođeni bolestima kao što je AIDS i tako dalje. tu je poist, u Ruandi je naravno postignut ogroman uspjeh upravo na, na tome. Što se tiče vašeg pitanja o G20, mi se svi borimo da G20 stave ove teme na svoju na svoj dnevni red e, ako e, e, ako nas pitate da li imamo utjecaj na dnevni red zemalja G7 odgovor je da imamo ali e, kad je riječ o G20, nažalost, e, on, tu, je distanca toliko velika i e, da to nis, nemamo utjecaja i oni se ne bave ovakvim pitanjima, socijalnim pitanjima i tako dalje. Dakle, što se tiče generika, više od 120 zemalja koje imaju pristup e, sredstvima iz našeg fonda imaju i pristup generičkim e, lijekovima, a pitanje e, otpornosti na lijekove protiv malarije je naravno ozbiljan problem. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje upotrebu kombinirane terapije, dakle nije e, problem samo pristup bilo kojim lijekovima, nego i e, upotrebljavanje kombinacije lijekova kako ne bi došlo do E, rezistencije na neki lijek ako se on predugo upotrebljava. U svakom slučaju želim naglasiti da je postignut ogroman napredak što se tiče zdravstvene skrbi i prešli smo dio puta prema e, održivim e, milenijskim ciljevima razvoja. Trebamo se fokusirati na potrebu više sredstava fokusiramo se na to da se novac pretače u stvarne potrebe. Mi usko surađujemo sada sa japanskom i njemačkom vladom u skupini G20. Govori se u milionima ulaganja u održive e, u ciljeve održivog razvoja 3. Trebamo tako gledati da se taj novac koristi e, učinkovito. Kako premostiti jazove koji postoje? Nema lakog odgovora. E, idemo i dalje od zdravlja. U posljednje dvije godine u, mom, u našem radu e, smo radili na zajednički sa Ministarstvom financija. Dakle, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo financija surađuju kako bi se e, novac koristio učinkovitije. Nedavno e, sam bio u Sudanu, tamo se govori o reformi e, oporezivanja elektronskih sustava. Sve su to razvoji koji idu šire financirane za zdravlje zahtjeva širu suradnju sa zajednicom. Mislim da je Rwanda dobar primjer. Problem je da nemamo dovoljno dobrih primjera. Imamo zemlje e, srednjeg dohotka, e, Taj, Meksiko, Turska koje su značajno napredovale u, e, na području javnog zdravlja, ali i na primjer Malavi je dobar primjer imamo i pozitivnu preporuku tamo e, e, rješavanje dohovodnovne strane nije jednostavno ali e, ipak možemo zabilježiti i pozitivne razvoje hvala hvala na ovim pitanjima mislim da ono što ste rekli imamo pomicanja paradigme E, od javnog, od e, javne odgovornosti idemo više na privatnu odgovornost kako bismo postikli e, ciljeve agende 2020-2030. Mm, imamo još prazninu, praznine u namicanju sredstava, ali moramo biti odlučni u poticanju da se sredstva koriste e, učinkovito. Moramo koristiti progresivan jezik e, i poticati mobilizaciju sredstava. E, ta sredstva treba kanalizirati u financiranje na nivou zemalja. Mislim da je to jako važno moramo osigurati da u sporazumima koji su e, sklopljeni da se oni provode na primjerenoj razini. Još nismo e, sasvim stigli tamo. E, nešto je rečeno o o, podršci e, lokalnim organizacijama moramo mobilizirati više domaća sredstva e, građani gledaju proračune svojih zemalja e, treba osigurati da značajan dio tih proračuna ide u, za zdravstvenu skrb Mislim da je to jako važno. Oxfam i druge organizacije podržavaju partnere koji se za to brinu. Mm, idemo malim koracima, ali ipak gradimo e, razumijevanje i shvaćanje kako se troši proračun. E, naglašavam potrebu da Evropska unija e, malo reorganizira svoje prioritete. To bi dalo šansu e, ciljevima održivog razvoja. E, treba izgraditi podršku koja je nedostajala u prošlosti. To može e, nadomjestiti ono, one namete koji se nameću lokalnom stanovništvu. Ja bih sada htjela zahvaliti izlagateljima na vrlo dobrim doprinosima Pozivamo gospođu Lolu Sanchez Calenti da preuzme predsjedavanje za sljedećeg panela. Hello Pozdravljam e, sve prisutne govorit ću španjolski. Hvala lijepa što ste došli ovamo. Ja sam e, Lola Sanchez iz odbora DEVE za Ujedinjenu e, ljevicu i Ujedinjenu sjevernu ljevicu. Mi trebamo e, kvalitetne i sigurne lijekove, pristup tim lijekovima. E, jako je važno da za univerzalnu zdravstvenu skrb da e, da imamo pristup lijekovima, ali još smo dalje od takove situacije. E, ako gledamo patente i licence, oni vrlo često sprečavaju pristup lijekovima. E, farmakološka industrija e, ne, pokriva ni sva područja lijekova koja su, koji su Politike u zemljama u razvoju moraju biti tako usmjerene da se taj pristup e, omogući. E, međutim, sadašnje istraživanje u farmaceutskoj industriji e, ne ide u tome u prilog. Pacijenti mm, treba to uglaviti također i u TTIP-u. Nadamo se da će današnji govornici koji zastupaju ove e, grane industrije da nam daju različite perspektive i tako obogatiti našu raspravu Sada ću predstaviti govornike. Gospodin Rohit eh, Malpani, direktor za politiku analizu u Médecins Sans Frontières, gospođa Prija Madina, direktor eh, u Glaxo Smith Kleinu, mm, odjel za vladine poslove i globalne probleme i gospodin jean Pietro van de Gore. Imate svaki 15 minuta hvala e, u ime e, e, liječnika bez granica zahvaljujem na pozivu mi smo jedna međunarodna humanitarna organizacija koja djeluje u zemljama pogođenima ratom, katastrofama, i tako dalje. Djelujemo u sedamdesetak zemalja. 99. smo dobili Nobelovu nagradu za naš rad. Jedna najava koju je e, organizacija učinila tada e, jeste da ćemo se baviti e, problemom dostupnosti lijekova. Me, lijekovi, instrumenti i druga sredstva su nedostupna pacijentima ili ne postoje. Naši pacijenti nisu dovoljni poticaj za farmaceutsku industriju. E, to mišljenje e, ne, ne dijele samo organizacije za koje radimo, već i drugi e, milenijski ciljevi razvoja i ciljevi održivog razvoja stavljaju taj problem kao jedan od svojih prioriteta trebamo pogledati, pogledati kako politika Europske komisije potiče ili podriva ovaj pristup ljekovima. E, iz naše perspektive trebamo gledati tri e, elementa. E, priuštivost, trebamo gledati trgovinske politike Europske unije kao što smo čuli i kako to utječe na stvari, ali i e, dostupnost e, lijekova za e, marginalne pacijente. To se naročito tiče politike istraživanja i razvoja Europske unije. Ako gledamo priuštivost, govorit ću iz vlastitog iskustva, naročito kad gledamo Um, liječenje AIDS-a. Um, uh, ako gledamo troškove uh, lijekova u prošlosti, to je bilo 10.000 dolara uh, za, po pacijentu. To nije bilo priuštivo. Razlog je bio monopol nad, nad lijekovima. Ono što se desilo tada da zbog izuzeća E, e, zaštita patenata u Indiji i situacija u Brazilu, Tajlandu i nekim drugim zemljama, e, ta je cijena pala od 10.000 na 300 dolara po pacijentu godišnje. Vidimo da ova, ova konkurencija dovodi do pada cijena i to značajnog pada. To je ono načelo koje mi potičemo. E, naravno, priča nije gotova. Danas vidimo ne samo u zemljama u kojima radimo, e, sve više u Europskoj uniji i u SAD-u, da visoki trošak lijekova je veliki e, problem. Za AIDS, na primjer, imamo nove lijekove Eh, ali eh, ti novi lijekovi su eh, mnogo preskupi. U mnogim zemljama srednjeg dohotka imamo tisuće ljudi koji se liječe. Oni sa, sada gube pomoć, pravo na pomoć jer idu u višu kategoriju. Oni neće, te zemlje više neće moći plaćati za liječenje tih pacijenata E, to je akutni problem za zemlje e, srednjeg BDP-a. Mm, po našem iskustvu e, su tamo onda lijekovi nepriuštivi. Nove, nova cjepiva danas su vrlo skupi, imunizacija protiv AIDS-a je mnogo skuplja nego prije i ta cjepiva vrlo često koštaju više nego dijamanti u nekim zemljama. U SAD-u jedan izvještaj pokazuje da je trošak lijekova se udvostručio u posljednjih pet godina. Da li politika, e, trgovinska politika Europske unije e, olakšava dostupnost lijekovima? E, E, e, jedan izvještaj od lani nas je mnog, jako razočario. E, e politika Europske unije ide u suprotnom smjeru. Ide se na veću zaštitu paten, patenata u svim zemljama što sprečava ulazak generičkih lijekova na tržište. Isto tako se sprečava pregovaračka moć za preko, dogovaranje dostupnih cijena s jedne strane Europska komisija kaže da potiče i podržava e, izjavu deklaraciju iz Dohe o intelektualnom vlasništvu. E, s druge strane Europska unija strogo e, zaštićuje autorska prava i pravo patenta u bilateralnim sporazumima. Govori se o stalnom ozelenjavanju taj monopol e, e, podriva e, učinkovitost deklaracije iz Dohe. Vlade ne mogu dogovarati cijene za vrijeme trajanja monopola. Ti uvjeti monopola idu dalje od 20 godina i to ima negativne učinke. Unutar same Europske unije E, izvještaj e, opće uprave za konkurentnost je e, pokazao da smo između 2007. i 2013. imali povećanje troškova za 13 milijardi eura. Usprkos naše prakse i naših napora, sve ono što smo vidjeli u posljednjih 15 godina, Europska komisija i danas kaže da intelektualno vlasništvo nije prepreka. E, je, jedan panel o e, pristupu ljekovima e, sudionici su pokazali koliko ta prava intelektualnog vlasništva štete dostupnosti e, ljekovima. Naravno, slažemo se, e, mi kao organizacija koja radi na terenu vidimo mnogo problema sa dostupnosti e, zdravstvenoj skrbi. Znamo da visoki troškovi tih proizvoda su velika prepreka, pa smo razočarani pristupom Europske komisije. Ono što je vrlo zbunjujeće za nas kao organizaciju, komisija je rekla da to nije problem, ali prošle godine to je tweet od DG trgovine, oni su poduprli zahtjev najmanje razvijenih e, e, zemalja da nemaju više zaštitu intelektualnog vlasništva. Rekli su treba dati izuzeća i dozvoliti izuzeća a da li je e, stvar e, da u zemljama gdje ima e, Europska komisija interes kažu jednu stvar, a u drugim zemljama kažu neku drugu stvar. Nemamo dovoljno konkurentnosti u politikama razvojama, niti u politikama, trgovinskim politikama. To nije e, perspektiva koju daje, e, daju samo nevladine organizacije, zdravstvene organizacije. E, vidimo da se problemi patenata odražavaju i na cjelokupnu industriju. To utječe na inovacije, naročito na inovacije problem nije samo e, priuštivost, već i inovacije. To je drugi dio mog izlaganja. Sadašnji sustav e, istraživanja i razvoja e, je neuspio jer povezuje ulaganje sa visokim cijenama lijekova. Pa ljudi često si ne mogu priuštiti lijekove E, koji postoje ili oni koji su siromišni e, njihove potrebe taj sustav jednostavno ne pokriva. E, razvoj i cijene su povezani i taj problem treba riješiti. Vidimo i učinke toga, ne samo na visoke cijene. Sadašnji sustav istraživanja i razvoja ne pokriva bolesti koje nisu lukrativne. Recimo tropske e, bolesti koje e, iznose 10 do 15% bolesti u svijetu se ne mogu e, liječiti jer nema lijekova. Samo 2 do 3% novih lijekova se bave tim zanemarenim tropskim bolestima E, sustav e, nema dobre prioritete. E, recimo govorimo o otpornosti na antibiotike. Kompanije ne ulažu u razvoj novih lijekova koji će riješiti taj problem otpornosti i na kraju vidimo da sadašnji sustav istraživanja i razvoja ne koristi sredstva učinkovito. Studij preskrire eh, jedne eh, istraživačke organizacije kaže da u 20 godina 70% novih lijekova nisu dali nov, eh, dodatne terapeutske koristi. Samo 1% novih lijekova su zaista inovativni i korisni. Mm, e, farmaceutska industrija je najprofitabilnija industrija na svijetu. E, globalni farmaceutsko tržište, e, govorimo o trilijardama eura. Mm, mm, Gilead za novi jedan novi lijek e, e, zahtjeva e, tisuću dolara po samo jednoj piluli. takove visoke cijene štete i podrivaju dostupnost lijekovima. E, vrlo često farmaceutske e, kompanije ulažu e, svoj novac u, burze i kupuju rizične obveznice i pa veći dio novca ulažu u spekulacije, a manje u istraživanje i razvoj. E, mi moramo e, odijeliti e, trošak istraživanja i razvoja od cijena. Moramo se usmjeriti na to da radimo za korist pacijenata, a ne za profit. Moramo se fokusirati na prioritete javnog zdravlja koje sve vlade mogu identificirati E, pa će konačne e, cijene biti što je bliže moguće e, proizvodnim troškovima i tako omogućiti priuštiti, priuštivost. Ti se modeli mogu i primjenjivati. Jedna inicijativa je razvila šest novih terapija koje su vrlo dostupne pacijentima moramo e, te modele e, primjenjivati i na nove ljekove. E, moramo tu lekciju prenijeti i na farmaceutske kompanije. Po našem vjerovanju komisija ne radi dovoljno na univerzalnoj zdravstvenoj skrbi E, moramo više raditi na obzoru 2020. E, 2030. E, trebamo više ulagati u istraživanje i razvoj. Vidimo niz međunarodnih pregovora u kojima se traže novi modeli za istraživanje i razvoj. Nažalost, Evropska unija nije važan driver u, tom, u tim postupcima. E, nije sve loše, imamo političke skupine koje idu u pravom smjeru, ali e, mislim da bi Evropska unija u cijelosti e, se trebala više okrenuti prema praksama koje sam opisao. Malpani. Hvala, gospodine Malpani. Očito je da privatna farmaceutska industrija ima pravo mm, očekivati razumnu dobit, no ne možemo dopustiti da to ugrozi temeljno pravo na zdravlje. Hvala na vašem doprinosu i na tome što ste nam prikazali stajalište liječnika bez granica. Sad E, riječ ima gospođa Prija Madina iz Glasu Smith Klein na četiri minute. Hvala lijepa. Doista mi je často obratiti se vama danas i, također sa zanimanjem iščekujem vaše komentare. Prije nego što se predstavim, želim reći da istraživanje i razvoj se doista intenzivno bave razvojem novim lijekovima i sigurna sam da sa zanimanjem e, razmatrate naslov ovog predavanja, a to je ka univerzalnom zdravstvenom sustavu i mislim da ćemo imati doista konstruktivniju raspravu sa svim dionicima. Dakle, mislim da je da e, bitno vidjeti što napreduje umjesto onoga što nazaduje. Ja sam Prijam Madine, radim za GSK, jedan od najvažnijih razloga zbog kojih radim za KSK jest taj što mi proizvodimo od proizvode i diagnostičke uređaje za milijune ljudi diljem svijeta i želimo bolje i e, duže živjeti, što svakako podržavam. Mnogi su spomenuli upravo onaj problem s kojim se suočavamo danas, dakle neću to ponavljati, ali svakako je pristup zdravstvu ključno pitanje i to treba također usporediti sa inovacijom. Naš glavni direktor je član globalnog panela za zdravstvo i to je jedan od ključnih razloga zašto podržavamo pristup i zbog toga želimo i širiti našu poruku kroz to tijelo jedan od vanjskih čimbenika koji pokazuju da mi poboljšavamo pristup lijekovima kao poduzeće je indeks pristupa lijekovima. On razmatra različite čimbenike, dakle to nije samo nešto naše e, kućno sredstvo, nego je to i e, certificirano na globalnoj razini i također to nam omogućuje i modeliranje pristupa na globalnoj razini. Evo, ja bih e, htjela se osvrnuti na pitanje pristupa. Naravno, slažem se sa e, dijagnozom, odnosno da je siromaštvo od ključne važnosti u cijeloj situaciji i da mnogi ljudi ne mogu niti pristupiti genericima. Mnogi su govorili također o sustavu patenata, no u Africi ili u Indiji 95% lijekova nisu zaštićeni patentima, nego su na ključnom popisu e, osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, ali ljudi jedno nemaju pristupa tim lijekovima. Možda se to čini simplistički, ali ako se lijekovi ne patentiraju, onda ne vidim zašto bi patenti trebali biti prepreka. Zatim treba vidjeti koji je ustroj sustava. Dakle, možemo proizvoditi lijekove, možemo iskorioniti siromaštvo i pristup e, genericima, ali e, također još dalje tisuće ljudi neće imati pristup generičkim lijekovima. I e, ako nema tržišta, industrija neće ulagati u lijekove. Slažem se da ima područja gdje nema tržišta, ali u obranu toga želim reći da tamo gdje ima tržišta i dalje nastojimo proizvoditi lijekove na tim područjima. Što GSK može učiniti kao farmaceutsko poduzeće? Pa mi možemo i dalje razvijati, otkrivati proizvode. To je ono što trebamo činiti. Trebamo surađivati s ljudima koji nam u tome pomažu. Ne smijemo to učiniti sami, nego se trebamo osloniti na partnere. Da vidimo što radimo kako bismo poboljšali dostupnost lijekova i također ćemo razmotriti nedavne razvoj situacije i također zajednička ulaganja u partnerstva s kojima surađujemo. Dakle, da vidimo koja je cenovna dostupnost. E, dakle, imamo e, mehanizam određivanja cijena koji je pogrešan i ljudi nemaju pristup cijepivima. No, ja bih rekla da na tome radimo više od 30 godina i više, većina naših cijepiva je dostupna ljudima u zemljama u razvoju i mi ih često i poklanjamo, a kada je riječ o cijepivu protiv malarije koje istražujemo više od 30 godina, želimo da to bude cijepivo koje je neprofitno. Dakle, mi ćemo dostavljati neprofitne cjepive i lijekove, a ako budemo mogli naplaćivati veće cijene, u drugim zemljama ne bismo mogli sve poklanjati i moramo ostvariti negdje dobit kako bi e, ljudi u zemljama u razvoju imali korist od toga. I to je očit argument. Dakle, kad je riječ i o lijekovima za HIV, imamo preferencijalne cijene tako da ljudi u zemljama poput Indije ili Afrike mogu pristupiti tim lijekovima. Što je sa e, najmanje razvijenim zemljama? Imamo gornje granice za određene proizvode, dakle 25% u e, nerazvijenim zemljama. Dakle, to je e, naša strategija, veća prodaje po nižim cijenama i naši ljudi na terenu se potiču da prodaju što više, a ne da naplate što više za te lijekove. Zatim, istraživanje i razvoj. Nije istina da nemamo novih lijekova. Što je sa svom inovacijom koju smo poduzeli, recimo cjepivo protiv malarije ili što smo učinili sa e, HIV-om ili e, u drugim slučajevima? Dakle, ne bih rekla da tu nismo ništa ostvarili. I također e, imamo i partnerstvo u tom pravcu sa Europskom komisijom. Inače, kako bismo dostavili proizvode milijunima ljudi koji nemaju pristup njima, ako ne bismo ostvarili inovacije. Ako mi radimo na određenom proizvodu za europske zemlje će mm, imati pravo da e, ga odbiju, tako da nema smisla onda ulagati u nešto što neće biti i onako odobreno od strane nadležnih tijela. E, kada je riječ o patentima, imamo laboratorij u Španjolskoj gdje e, naši znanstvenici mogu raspolagati resursima, proizvodima i mogu također e, vidjeti i sve e, molekule koje su zaštićene. Dakle, to je e, bitno naročito za rad na neprenosivim bolestima gdje postoji poseban problem. Dakle, ja bih rekla da patenti nisu problem ako im omogućimo znanstvenicima pristup patentima i patentiranim proizvodima. No ono o čemu želim doista govoriti jest ulaganje u zajednicu i diversificirane poslovne modele. To što ste spomenuli pristup je višostruk problem, dakle problem je siromaštvo i infrastrukture. Dakle, kada je riječ o infrastrukturi, mi 90% e, svoje dobiti iz e, zemalja u razvoju opet vraćamo u sustav kako bismo pomogli zdravstvenim djelatnicima. Dakle, mi ne ostvarujemo zaradu sami radi sebe, nego to vraćamo zemljama kojima je to potrebno. Također imamo strategiju za Afriku, a to znači da do 2020. godine nadamo se da će 80% stanovništva u Africi imati pristup lijekovima. To nije filantropija, to nije nije dobročinstvo, to nisu donacije, nije društveno odgovorno poslovanje, nego je to poslovni model. A mi smo to učinili jer imamo partnere poput EVCF-a eh, koji su eh, liječnika bez granica koji su nadzirali ono što mi činimo, što možda nije bilo toliko odgovorno u prošlosti. Dakle, zalažemo se za to da se poboljša pristup i to e, čine e, svi od najviših naših dužnosnika i to sam htjela pokazati danas, odnosno ne postoji jedno, jedino poduzeće niti jedna država koja to može učiniti sama, niti postoji jedno jedinstveno rješenje koje može riješiti problem pristupa. E, mnogo toga je učinjeno, imamo brojne iskorake, ali još mnogo toga treba još učiniti. No, želim zaključiti sa onime što sam rekla na početku, dakle kako bismo riješili problem svakako treba se usredotočiti na konstruktivan i zdrav dijalog koji će se nadovezati na ono što smo učinili do sada, dakle ne smijemo odbaciti ono što je učinjeno u prošlosti, nego jednostavno trebamo to nadograditi i poboljšati za budućnost. Bueno, muchas gracias señora Marina por presentar. Hvala. I sada prelazimo na e, posljednjeg govornika za danas, a to je Jean Pietro Van de Hoor iz glavne uprave za istraživanje i razvoj Europske komisije. Imate riječ na 8 minuta, najviše, izvolite. Nažalost, mikrofon je isključen. Hvala na ovoj mogućnosti da se danas obratim. Kao što smo čuli od više govornika, razlog slabe pristupačnosti tehnologiji lijekovima su više, više struki i e, tome doprinose razni čimbenici. I to ukazuje na nedostatak zdravstvene skrbi i nedostatak e, pouzdanih sustava distribucije i e, proizvodnje i također kontrole kvalitete i upravljačkih kapaciteta. No, bez istraživanja i razvoja u lijekovima nećete imati pristupa ničemu. Nitko neće. Zbog toga je istraživanje i razvoj od ključne važnosti i također važna karika u lancu vrijednosti za lijekova i također držišne e, sile potiču razvoj novih rješenja i lijekova. No, ipak, održivi financijski modeli koji bi privukli i mobilizirali dovoljno ulaganja kako bi se suočili sa tim izazovima ipak ne postoji. Izazovi su razvojni rizici također nejasni izgledi budući da tržišta u najmanje razvijenim zemljama e, nisu uobičajena tržišta. Zbog toga treba istraživati i e, unapređivati lijekove također i u, za potrebe zemalja sa niskim ili srednjim e, prihodima. Komisija je o tome odavno i mi smo jedan od najvećih e, donatora kada je riječ o borbi protiv e, bolesti povezanih sa siromaštvom. U prethodnom e, programu za istraživanje uložili smo više od 600 milijardi eura u razvoj proizvoda za borbu protiv takvih bolesti. Evo nekoliko primjera. Dakle, imamo jedan projekt koji razvija nove proizvode protiv određenih e, namatnika, a e, naš projekt Najdijak je razradio diagnostičke ispite za e, bolest spavanja koje su već dobili tržišne dozvole u Demokratskoj republici Kongo. Kada je riječ o obzoru 2020. i našem sadašnjem istraživačkom programu, zakonodavci su se usredotočili na djelovanje protiv zaraznih bolesti u tri pravca, dakle poboljšanje spremnosti poboljšanje i razvoj novih cjepiva i pružanje potpore eh, Europske, eh, Europskoj uniji u, razvojnim zemljama, eh, poput u Africi. Obzor 2020. je otvoren za sudjelovanje svih organizacija i znanstvenika u svijetu i također je to najveći međunarodni istraživački program po pravilu on financira organizacije i znanstvenike koji se nalaze u novim zemljama članicama i zemlje koje su pridružene obzoru 2020. i zemlje u razvoju. Ako razmotimo prve dvije godine trajanja obzora 2020. očito je da će e, Europska komisija zahvaljujući tome imati dalje vodeću ulogu u dvije godine uloženo je 400 milijuna eura u razvoj proizvoda za zanemarene bolesti ili one sa povezane sa siromašom, što znači 200 milijuna u razvoj cijepiva protiv e, HIV-a, tuberkuloze i ebole. Za 2016. godinu predviđamo e, rashode od 40 milijuna za razvoj cijepiva i malarije i zanemarene zarazne bolesti, a ove, ovaj mjesec ćemo objaviti e, poziv za istraživanje o virusu Zika u suradnji sa zemljama Latinske Amerike. I još smo izvojili 40 milijuna za kartiranje e, bojave te zaraze u zemljama sa niskim prihodima. Dame i gospodo, tradicionalna e, stipendije za istraživanje nisu najbolji način za ulaganje novca, tako da e, ispitujemo i različite inovativne mehanizme financiranja. E, imamo još jednu e, alternativu koja se pokazala doista učinkovitovima, učinkovitom u brojnim područjima i komisija će ponuditi prvu nagradu za 2014. godinu i mm, to je, ta je nagrada dodijeljena za razvoj termostabilnih cjepiva i omogućila je financiranje u visini od 50 milijuna za daljnji razvoj te tehnologije. Komisija također nastoji razraditi brzi dijagnostički ispit koji će ukazati na to treba li primijeniti antibiotike ili ne. I novi poziv ćemo objaviti ovog mjeseca, odnosno određenu nagradu koja će nagraditi ono rješenje koje će smanjiti smrtnost među rodiljama i novorođenčadi u zemljama s najnižim prihodima. Prošle godine Europska investicijska banka i komisije su predvodile još jedan eh, mehanizam financiranja za jačanje inovacija. To je takozvani Innofin Infectious Diseases Pilot koji se temelji na podjeli rizika što omogućuje Europskoj investicijskoj banci da eh, isplaćuje kredite od 7,5 do 75 milijuna eura inovatorima u razvoju cijepiva, lijekova i medicinskih dijagnostičkih uređaja i tako dalje. Nakon uspjeha ti se krediti otplaćuju. ECDP, naš e, partner u Africi je još jedan inovativan mehanizam financiranja i također ključna inicijativa globalnog zdravstva komisije u okviru obzora 2020. Unija će dati 700 milijuna eura u drugi program EDCP-a. To je javno-javno partnerstvo za razvoj i tu sudjeluju 14 europskih i 14 afričkih zemalja koje su odlučile pokrenuti tu zajedničku inicijativu ili planiranje. I to je e, višestruka inicijativa kako bismo još mogli nazvati koja želi koordinirati financiranje programa koji e, se zajednički dogovore. Na taj način stvara se kritična masa resursa i e, namjenjuje se plaćanju skupih troškova što ne mogu snositi same zemlje ili osnivači globalni izazovi koje postavlja siromaštvo i također e, s time povezane bolesti i zarazne bolesti zahtijevaju također preuzimanje odgovornosti od strane ne samo jedne zemlje ili organizacije. Zbog toga je strategija komisije uspostavljanje globalnih partnerstava i financiranje inicijativa u s drugim zemljama, e, s odzivačkim organizacijama ili privatnim sektorom. Osim e, Centra za kontrolu bolesti, komisija je uspostavila suradnju sa drugim partnerima poput globalnog centra za pripravno za zaradne bolesti, zatim zajedničku inicijativu za otpornost protiv antibiotika, zatim i e, također podržava zamisao inovativnog cjepiva za e, u partnerstvu pripravnosti na pandemije, o čemu se nedavno razgovaralo na Svjetskom gospodarskom forumu. Takva globalna partnerstva pomažu ne samo u raspodjeli financijskih opterećenja i rizika, nego također i u prepoznavanju i određivanju prioriteta za e, partnerstva u zemljama u razvoju. Račnica za globalno zdravstvo Svjetske zdravstvene organizacije može biti e, ključno sredstvo u tom smislu. Njemačka 2015. idućeg tjedna u Berlinu održati jednu konferenciju na kojoj će se održati i obveza G7 o suzbijanju bolesti povezanih sa siromaštvom i također e, će se time e, to postići uspostavljanje partnerstava između zemalja G7 i razradom zajedničkih istraživačkih e, aktivnosti. Istraživanje i razvoj su uključeni za osmišljavanje novih i boljih lijekova, ali to je samo jedan dio cijelog sustava. Također treba i usklađeni pristup dionika u istraživanju i razvoju i to će imati uspjeha jedino ako lijekovi budu dostupni i pristupačni zemljama u razvoju. Dakle, ako okupimo sve, ako jedinemo snage i radimo u partnerstvu sa svim dionicima, jedino na taj način ćemo biti uspješni. Hvala vam. Hvala gospodine Van de Hoor. Mm, na tome što ste nas upoznali sa e, stajalištem komisije o ovoj temi. Imamo ovdje jedan e, kraći komentar. Naravno, Važno je upoznati se sa stajalištima svih zainteresiranih strana, ali recimo komisija e, najviše osluškuje farmaceutsku industriju više nego civilno društvo po ovom pitanju i naravno to je očito i iz ugovora i pregovora o trgovinskim sporazumima poput pregovora o TTIP-u gdje se sluša više lobiste nego civilno društvo. Dakle, bez otljevanja možemo otvoriti raspravu. Molim vas e, da postavljate vrlo kratka i sažeta pitanja i da takvi budu i odgovori jer još imamo 4 ili 5 e, minuta na raspravu. Gospodin Görens ima riječ. E, Hvala lijepa. Govorilo se o istraživanju i razvoju novih lijekova. Imamo bolesti koje se liječe tim e, lijekovima jer industrijska industrija e, nije u, u, se odlučila za istraživanje i razvoj. Mm, e, neke bolesti se uopće ne mogu liječiti. Kako riješiti taj problem? E, kako e, pokrenuti e, nešto u područjima na kojima farmaceutska industrija ne čini ništa. Kako, ko treba preuzeti inicijativu? Ne, nije li vrijeme da mi preuzmemo odgovornost na tom po, području? govorilo se o praćenju, na primjer, možemo li nekako utjecati na e, istraživačku zajednicu i na političare. Treba preuzeti odgovornost. Hvala lijepa, gospodine Gerens. Hvala predsjednice. Ovo je zaista aktualna tema. Danas e, e, su kancerolozi u Francuskoj pozvali na akciju. E, govori se o, ogromnim cijenama, visokim cijenama lijekova za e, liječenje raka. E, farmaceutska industrija ima ogromne prihode. Između 2014. i 2015 su se cijene udvostručile imam e, neke zemlje imamo koja više uopće ne koriste lijekove e, e, vi Žeska je vrlo simpatična vi ste za inovacija za inovacije međutim jedna je organizacija morala platiti 30 e, sedam tisuća funti zbog toga što je e, počela proizvoditi jedan generički lijek. E, vrši se pritisak na laboratorije da ne proizvode generičke lijekove. Sada nešto o komisiji. Mislim da ona nije na visini svoga zadatka kad, kad se kaže možete e, kad se govoriti o troškovima e, istraživanja e, komisija kaže da nema pristupa podacima o tim troškovima ali ipak se daje poticaje e, istraživačkim laboratorijima da proizvode e, određene lijekove za recimo za e, bolesti. Mi vidimo e, međutim da se laboratoriji zanimaju samo za profit. Mm, ima, imamo u programu pomoći laboratorijima imamo 1,8 e, milijardi. Koji je rezultat? Imamo li e, rezultata? Imamo li sada lijekove za nemaravne bolesti u Africi? E, recimo hepatit, hepatitis C. Imamo lijekove za vrlo mali broj pacijenata Komisija mora biti e, mnogo proaktivnija. E, te, TTIP i CETA ovi sporazumi između Europe i e, SAD-a i Europe i Kanade. Tu gubimo. Mislim da je alarmantno da niste više učinili na zaštiti svih pacijenata i na dostupnosti e, lijekova svim pacijentima. Okay, you have uh, now. Hvala lijepa. Imate samo svaki po minutu za odgovore. Nema problema. Hvala na pitanjima. Najprije što se tiče upravljanja, to je izvrsno pitanje. E, na temelju sporazuma TRIPS mi nemamo zapravo upravljanje sve pre, prepušteno logici tržišta. E, dakle, prvo što možemo učiniti je poziv za većom transparentnošću. Ne možete upravljati nečim što ne poznajete. E, to je prvo. Kao drugo, e, mi vidimo da ima sve više i više pojave, da je sve raširenija pojava otpornosti na ljekove i kao treće e, vode se rasprave u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i na e, razine Europske unije da se e, radi na financiranju razvoja istraživanja na pravi način. Dakle, mi se nadamo da će ta tri procesa transparentnost e, i procesi pod e, vodstvom UN-a i Europske unije da će u tome Europska unija moći odigrati pozitivnu ulogu. Tragedija je u tome što Europska unija i druge zemlje plaćaju dva ili tri puta, dakle plata, plaćaju jednom za istraživanje, da je novac za istraživanja, potom plaćaju visoke cijene lijekova, e, a vla, e, kompanije novac i svoje profite troše na dividende. E, dakle, ono što je osobito tragično je da zemlje od zemalja u razvoju se traži da ta pravila i prakse uvoze, a istovremeno Eh, visoke cijene lijekova i cijepiva vode politi, eh, imaju za posljedicu političku krizu u Europi i drugim zemljama. Dakle, mi imamo toliki broj problema već u najbogatijim zemljama svijeta, onda kakve su šanse siromašnih zemalja. Hvala lijepa eh, na pitanjima. Najprije što se tiče E, ovog pitanja da farmaceutske firme ne vode računa o zemljama koje nisu tržišta. E, mi radimo na razvoju lijekova, e, odnosno cijepiva protiv ebole i zike, iako te zemlje nisu za nas tržišta koja nam obećavaju profit. To je naravno teška tema i potrebni su nam partneri, mi ne možemo sami e, nositi cijeli teret svih tih istraživanja i e, razvoja svih tih lijekova. Kao drugo što se tiče transparentnosti, o tome se često govori da e, nema dovoljno transparentnosti što se tiče naših patenata, međutim sve generičke, proizvođači generičkih ljekova imaju potpune informacije o tome kada će patenti isteći i kada mogu početi proizvoditi generičke lijekove. Dakle, tu e, nema nedostatka informacija. I konačno što se tiče cijena i patenata, ja ne mogu govoriti u ime cijele industrije, mogu govoriti samo u ime jedne kompanije, ne mogu govoriti o tome što rade naši konkurenti, ali ono e, što ja mogu reći je e, da e, moja kompanija doista na odgovoran način pristupa tom pitanju. Dakle, ja ne mislim da je da da pomaže e, strpati u istu vreću cijene i patente, iako se to radi, e, visoke cijene su odvojena tema, odvojena od patenata i mislim da se o tome, e, time trebamo pozabaviti na odgovoran način. Hvala lijepa, treći govornik. Ja mislim da je cijeli problem u tome što se bavimo temom gdje zapravo naši sustavi, naši socijalni sustavi i naša gospodarstva ne funkcioniraju. Dakle, moramo najprije analizirati modele i onda se obratiti vladama kako bismo osigurali zaštitu javnih interesa. Bez održavajućih modela financiranja ne možemo s jedne strane pokušati e, održati e, stroj da nastavi raditi, dakle finan, farmaceutske industrije i tako dalje. S druge strane očekivati da se odvijaju, da se odvija istraživački rad. Dakle, ono što mislim je da je ključno mi možemo eh, osigurati financiranje i pokrenuti cijele cijeli taj stroj, te mehanizme, ali e, ograničenja koja su uobičajeni elementi naših, e, naših, e, našeg, našeg društva su jednostavno tu i zaustavljaju funkcioniranje svih tih mehanizama. Naravno da da je e, zahtjev da e, lijekovi postanu dostupni legitiman. Međutim, postoje e, činjenice kao što su način kako funkcioniraju, kako naša društva funkcioniraju, tu predstavlja ograničenja. Dakle, mi moramo uvesti pravila koja će omogućiti e, da se postignu naši ciljevi. Naravno da je tu e, stvar u detaljima. E, pitanje pristupa ljekovima sadrži cijeli spektar aspekata i ne možemo u postojećim, u, uz postojeće funkcioniranje naših e, modela gospodarstva i naših društvenih modela e, ne možemo postići ono što želimo. Hvala lijepa. E, želim zahvaliti našim panelistima. Očito neke stvari se ne mogu prepustiti funkcioniranju slobodnog tržišta, na primjer pristup ljekovima, pristup vodi, to su pitanja koja se ne mogu prepustiti e, tržištu. E, tu, time smo došli do kraja današnjeg saslušanja. Zahvaljujem svim sudionicima. Mi ćemo nastaviti raditi na ovome. Kao što sam rekla, e, mi veliku važnost pridajemo ljudskim pravima i smatramo da ljudska prava imaju prednost pred pravima i interesima e, kompanija. Hvala lijepo.